Okay, now we have to... Yeah. Okay, colleagues, if we can take our seats, because we're going to start... kolege, sjedite na svoje mjesta, ćemo sada započeti s radom. Tu se radi o razmjeni gledišta s mladima iz Europskog skupa mladih, AI, ulozi vanjskog djelovanja EU-a u rješavanju problema migracijskih tokova. To je jedan od najvećih, najvažnijih tema s kojima je suočena Europska unija danas. Znamo da tu ima političkih izazova i problema. Europska unija je također napravila neke dobre stvari, neke države članice primaju migrante i ulože veliki trud da integriraju ljude koji bježe od sukobom zahvaćenih područja. Europska unija je prihvatila određen broj ljudi, a znamo da tu ima i čitav niz poteškoća. Dakle, veliko mi je zadovoljstvo poželjiti dobrodošću našim današnjim gostima. Drugo izdanje Europskog skupa mladih eh, koji je održano 20. 21. Eh, eh, ove godine imali smo 7,5 tisuća mladi koji su sastavili i predstavili ideje koje su predstavljene dijelom diljem parlamenta na raznim odborima. Svi zastupnici su dobili kopiju ovog Europskog skupa mladih u rujnu naslov je bio oblikovanje Europe 50 ideja za bolju budućnost. Dakle, danas imamo tri govornika sa e, Europskog skupa mladih koji će nam dati neke od svojih ideja. Onda ću vas moliti da vi odgovorite na te ponuđene prijedloge. Dakle, imat ćemo tri kratke seanse, nećemo imati duge govore, od strane eurozastupnika osobito. Dakle, govornici će nam se obratiti, iznijet će nam tri ideje, a onda želim čuti vaše reakcije na ta tri prijedloga maksimalno dvije minute za svakoga. Nadamo se da će ideje koje ćemo danas čuti, da će e, popraniti sljedeći, sljedeću temu, to je zajednički sastanak odbora afeti DV o migracijama. Dakle, imamo troje govornika, Linda Pakova, studentica međunarodnih e, odnosa na e, fakultetu Briselu, bavi se prvenstveno sigurnosnim pitanjima i njen područje istraživanja je radikalizacija i religijski i politički ekstremizam. To je jako prigodna tema. Prije je e, radila u Češkom veliposlanstvu. Zatim Andreja Gavrila, koja je dobila mm, koja je diplomirala na DRM sveučilištu, radila je za Europski sud za ljudska prava i Američku, Američki odbor za ljudska prava pri kongresu i e, bavi se isto tako temama krimčarenje ljudima. Dobrodošlo. Zatim tu je i Mateusz e, koji je migrirao iz Poljske u Njemačku kao dijete svojom obitelji. Dakle, vi imate već e, iz prve ruke iskustvo migracije. Radio je od 2009. do 2015. u e, Njemačkom uredu za migracije postao predsjednikom mlade mladih u Europskoj konfederaciji mladih bavi se prvenstveno temom migracije. Dakle, bez daljnjeg oklišanja započne, zamolit ćemo Mateusa da započne s prvom idejom, Andreja s drugom, a onda ćemo saslušati kolege. Mateus, izvoli. Najviše hvala. Moj prijedlog eh, bi omogućio diplomatskim predstavništvima europskih eh, država članica da prime zahtjev za azilom kako bi se pružila prva pomoć e, na temelju humanitarne pomoći. To bi pružilo mogućnost da se dodijeli status e, azilanta, tražiteljima azila, kojima je to potrebno, kao što vidimo sa e, Sirijcima. Dakle, taj zahtjev mogao biti podijeljen sa svim državama članicama, tako da za to bude zaduženo samo jedno poslanstvo na terenu. Mislim da je to važna promjena, jer s jedne strane pružamo zaštitu tražiteljima azila na samom početku, a s druge strane tražitelji azila bi dobili brzu odluku, e, brzu informaciju u slučaju od, odbijanja njihova zahtjeva i to bi dakle e, odvratilo ljude da se upućuju preko sredozemlje. Tijekom rada u Njemačkom uredu za migraciju često sam se susretao sa tražiteljima azila koji su bili sigurni da će njihov zahtjev biti uvažen, jer u suprotnom ne bi poduzeli, kao što su mi rekli, dugi i opasni put ka Europi. Mi ne želimo stvarati situaciju u kojoj sredozemlje postaje ljudska grobnica i gdje se veći broj ljudi umire na moru. Moramo imati na umu činjenicu da ljudi neće moći napuštati svoju e, svoje države kako bi tražili azil. Europske diplomatske službe moraju pružiti svojevrsnu e, humanitarnu pomoć onima koji ne mogu e, izravno podnijeti zahtjev za azilom u određenim područjima i na taj način će, bi se smanjilo broj ljudi koji se bacaju u ralje krimčarima ljudi postoji, ovo nije presedan jer imamo e, tradiciju u Južnoj Americi i Kanadi. Odlično, savršen tajming, e, evo, držali ste se točno dvije minute, nadam se da će kolege se držati jednako dugo vremena. Sljedeća govornica je Andreja Gavrila. Dakle, kolege, čuli ste prijedlog i trebate reagirati na prijedlog. Andreja, sada drugi prijedlog. Moj prijedlog e, jest da Europska unija stvori sigurne zone i funkcionalne gradove unutar e, država zahvaćenih sukobima umjesto, da se to napravi umjesto e, izbjegličkih rogora, a kako bi se Dakle, drugim riječima, izbjeglički logori pretvorili u sigurne gradove s našom potporom, s potporom Europske unije. Ti sigurni gradovi mogli bi dalje stupiti u partnerstva s različitim europskim gradovima glede određenih e, tema, no najprije treba uspostaviti sigurne zone u e, zemljama sukobu. To može funkcionirati ako se pruži vojna sigurnost e, u suradnji sa svim europskim državama članicama u kombinaciji sa e, globalnim naporom. Nedavno nedavnu konvenciju su potpisale 193 države i to je veliki poduhvat ka povratku mira. Drugo, prava, socijalna, socijalni rad mora biti mora biti razrađen, europska sredstva moraju biti dodijeljena za već postojeće socijalne i obrazovne infrastrukture unutar gradova, isto tako jačati ulogu ljudi koji žive u koji napuštaju gradove. Dakle, umjesto da im se daju kuće, treba im dati materijal da izgrade vlastitu kuću. Ljudi koji privremeno borave u sigurnom gradu imaju pristup e, zdravstvenom e, zdravstvenim e, institucijama i obrazovnim institucijama moraju postati gospodarski neovisni i to u okviru vladavne prava, a bez e, strane politički, stranog političkog uputanja. A to podrazumijeva da ljudi mogu otvarati svoje vlastite e, svoj vlasti posao i da mogu biti neovisni glede hrane, dakle da mogu dobiti zemlju koju će obrađivati. Dobro, dakle ovdje su dvije ideje. Danas ćemo svakako govoriti o Siriji i o dostavljanju humanitarne pomoći, što je jako složeno i razgovarat ćemo i s komisijom što se tu krije e, iza paravana i bit će riječi i o ovoj temi. Dobro, što ćemo sada napraviti? Imamo tri niza ideja, dakle, da li ćemo ovo još dva puta raditi? Evo, Možemo sada uzeti dva eurozastupnika da odgovore na ovo, a onda ćemo druge koji će odgovoriti na drugo. Dobro, prva govornica je gospođa Desarnez. Hvala lijepa, evo, bit ću kratka. Potpuno se slažem s prvom idejom. Naravno da je Europska unija trebala otvoriti urede tražiteljima azila u državama u kojima su e, izbjegli, izbjegli e, sirijski izbjeglice, konkretno i osobito u Turskoj, Jordanu i Libanonu. Istina je da je nadnaravno to što je jedini način da se traži azil taj da se plati krijumčare, da se riskira vlastiti život, život svoje supruge i djece, da se dođe u Europu na ilegalan način, a u biti sve se to moglo napraviti na licu mjesta. Dakle, u potpunosti se slažem s iznesenim prijedlogom i podsjećam da su kanađani to napravili i tako su doveli tisuće ljudi u Kanadu čije su dosije obradili u državama e, koje, su, koje graniče s Sirijom. Dakle, čestitam na ovoj jako dobroj ideji. Hvala, to je nešto što sam ja vidjela kada sam bila na jugu Turske. Bilo bi bolje da se pozabavio tim ljudima prije nego što je započela masovna migracija. Hvala. Gospodine Pancer, izvolite, imate riječ. Hvala. Moram reći da poštujem potragu za novim idejama. To je dokaz o svijesti prisutne kod e, mladih. Ja ću tu reći nešto teškoćama vezano uz provođenje ovih ideja. Dakle, ideja da se koriste diplomatska predstavništva. Tu nedostaje niz čimbenika koje danas ne postoje. Prije svega moramo ojačati diplomatska predstavništva koja sada nisu na visini zadatka. Drugo, mora postojati želja evropskih zemalja da prihvate izbjeglice. Jedno je govoriti o Kanadi. To je jedna posebna zemlja, Europa je daleko složenije. Kao što smo vidjeli, nema solidarnosti u redistribuciji. Treći čimbenik. Kao što znate, postoje različite, različite vrste migracija. Ekonomska migracija, tu se može pregovarati o korištenju diplomatskih predstavništva, iako je to u suprotnosti s idejom koju imaju brojne europske zemlje, a to je da ne žele takvu vrstu migranata. Po ovim e, stajalištima treba, ovi ljudi bi trebali ostati kod kuće. Međutim, postoji još jedna vrsta migracija, to je migracija ljudi koji bježe od sukoba i proganjanja. Tu postoji problem sa vremenskim rokovima, ne možemo otvoriti popis i omogućiti im e, da putem diplomatskih predstavništva dođu u Europu. Oni moraju s mjesta otići, pobjeći. I to je problem. Diplomatska predstavništva bi trebala dakle, olakšati njihov izlazak iz ovih zemalja, ali to je onda u suprotnosti e, sa željama zemalja kojima se ta predstavništva nalaze. Mislim da je ova dobra intuicija, ali ona se mora ojačati ovim elementima koje sam naveo. Okay, issues to implement these policies. Dakle, postoje neke praktične stvari koje treba zamčiti kako bi se to provelo. Dobro, sada ćemo zaključiti ovu temu. A, a Andrej, Andreja, ćete govoriti zastupnicima? Pa mislim da se ovo više ticalo Mateusove ideje. No što se tiče gospodarske migracije, želim reći da je ovdje potreban dugoročni odgovor, a da je ovdje ovo dugoročni odgovor, a mi se trebamo baviti prevencijom sada. Hvala. Mateoš, izvoli. Da, najljepša hvala gospođo Sarnez na e, podršci ideje iz Evropskog skupa mladih i vama hvala gospodine Panceri. Sigurno da je teško i zahtjevno predstaviti takvu inicijativu u Europskom diplomatskom koru no, kao što sam rekao u svojoj ideji, mislim da je važno podijeliti taj zadatak između svih država članica, dakle ne samo dakle da, da imamo po jedno predstavništvo koje će zaprimati te tražitelje zahtjeve za azili eh, azil i treba raspolagati više osoblja koje treba obučiti naravno. No, s druge strane, spominjali ste osobe s izravnim potrebama kao što je to slučaj sa Sirijom. Mislim da kada kada te osobe podnesu zahtjev za azilom, mislim da im treba odmah u veleposlanstvu dati na raspolaganje dokumente koji bi im omogućili da uđu u Europsku a ne da idu ilegalno, što je puno opasniji način putovanja. Hvala, mislim da su ovo jako konkretne ideje koje je politički teško ostvariti, teško ostvariti ovakvu, ovakvu suradnju UNHCR ima veliko iskustvo sa izbjeglicama na terenu i postoje brojni programi s kojima su se u prošlosti e, države članice dogovorile i složile. E, evo u mom gradu imamo izbjeglice iz e, Demokratske republike Kongo, Burme, a svi su oni došli iz izbjegličkih logora. U biti ja mislim da više trebamo vidjeti što možemo napraviti s onim što imamo, a dobro, prelazimo sad na dvije sljedeće ideje. Linda Slapakova. Linda, izvoli. Hvala, e, predsjednice odbora. Bili smo milijune obitelji koje idu preko sredozemlja, no mladež je u žiži ovoga svega i zato želim predložiti uspostavu sredozemnog okvira za e, djelovanje, osobito za e, pružanje podrške potpore mladima, e, strukovno obrazovanje, obrazovanje i zapošljavanje. Ovo je sasigurno jedan od ključnih elemenata koji izazivaju migraciju i izgledi mladih, e, ako se ništa ne poduzme, neće se promijeniti i neće imati drugih izgleda nego da napuštaju svoje zemlje. Kao drugo, predlažem veću suradnju između raznih organizacija mladih e, i civilnih e, udruga u Europi i vani i da se bori protiv radikalizacije mladih. Ja mogu osobno osobno samo reći da nasilje među mladima i ekstremizam među mladima utječe na društvo u cjelini i izaziva polarizaciju društva i stvara probleme nesigurnosti. Tako da bi trebalo poduzeti nešto na lokalnoj razini da se bori protiv ekstremizma, radikalizacije, da stane u kraj nasilju. Naprimjer, imamo recentne programe koji su uvedeni u Europu i koji s time bave i koje možemo izvesti u onu stranu sredozemlja. Konačno programi za povratak migranata su od ključnog značaja i imaju za cilj da dugoročno se stvori okruženje u kojem e, mladi mogu u svojim državama e, prosperirati. Hvala. Andreja Gavrila će predstaviti drugu ideju. Mm, rad na način... Dakle, ako naučimo čovjeka ribariti, onda smo ga nahranili za čitav život. I sljedeći tu logiku pozivam e, odbore AFET DEVE da pokrenu mirovne korpuse Europske unije koji bi bili financirani strane Europske unije i gradili stabilnost izgrađujući samo održive kapacitete i znanje u zajednicama i da to bude urađeno u okviru Europske agende za migracije. Dakle, Mogli bi se raditi na lokalnim zajednicama i razvijati njihove konkretne potrebe i sektora poljoprivrede ili zelene energije. Vjerojatno brojni eurozastupnici znaju da se može izgraditi vjetroelektrana od eh, odbačenog bicikla, no ja sam tek u vijestima saznala za jednog mladog siromašnog tinejdžera u Malaviju koji je e, transformirao funkcioniranje svog sela tako što je od otpadnog materijala uspio e, izgraditi elektro, vjetroelektranu i pružiti struju u svom selu. Dragovoljci bi mogli pomoći na brojne načine aktivnosti i rezultati bi trebalo pokazati kako bi to bilo izvorom nadahnuća za druge. Europska unija mora pomoći mladima ovog svijeta da se opredijele za smislen život, a ne e, veličanstvenu smrt. I na taj način možemo ekstremizam e, i nasilje spriječiti. Hvala kolege, da li imate kakvih reakcija na ove dvije ideje koje s jedne strane tiču integriranja mladih, a s druge podržavanja mladim, podrške mladima da surađuju međusobno. Znamo da u Africi, na primjer, demografski rast je ogroman izazov glede stvaranja dovoljnog broja radnih mjesta. Juče smo imali na odboru DEVE eh, prezentaciju o malim selima gdje se vidi kako ljudi rješavaju svoje probleme e, vezi s električnom energijom. Znate, e, u večernjim satima se ne može ni učiti ako nemate struje, dakle, to su, to su neki izazovi s kojima se oni nose tamo. Dakle, da li netko od kolega želi reagirati na ove ideje? Eli. Eli, izvoli. Htjela sam vam zahvaliti na vašim idejama. Evo, tek sam došla, bio bila sam na drugom sastanku, možda ste ovo već e, pokrili kao temu. Ovdje u parlamentu se borimo unatrag e, dvije godine tražimo rješenje dakle za e, zajedničke napore europskih zemalja bila sam u Njujorku prije dva tjedne, tamo je održan prvi summit, dakle UN-a vezan uz e, velika e, kretanja migranata i govorili smo o globalnom rješenju koje je potrebno zato što je riječ o globalnom izazovu za koje je potrebno pronaći globalno rješenje. Međutim, koliko možemo biti vjerodostojni kao Europska unija kada tražimo zajednički, dakle globalni napor, kada mi kao Europska unija ne možemo izraditi zajednička rješenja koja nam očajnički trebaju. Danas, dakle, šest od 28 zemalja članica obrađuje 80% zahtjeva za azilom i to jednostavno nije održivo. Međutim, ukoliko podijelite ovaj napor na 28 zemalja članica, onda je on održiv za sve. I za ovo se zalažemo. Mi kao zastupnici odlazimo u svoje zemlje, gotovo svakog tjedna uključujemo se u rasprave sa sugrađanima i nije uvijek jednostavno razumjeti različite odgovornosti između Europskog vijeća, komisije i parlamenta. I zato moramo inzistirati upravo na ovoj podjeli napora, zato što u suprotnosti nećemo uspjeti. Ana Gomez. Ana Gomez. Evo, ja se ispričavam što nisam čula ideje jer sam bila na drugom sastanku. Međutim, ja smatram da se moramo fokusirati i ohrabrati mlade da budu e, hrabri dionici, dakle, kada je riječ e, o e, ljudskim pravima. Dakle, tu dolazim do potrebe da naše vlade investiraju tamo gdje je potrebno, da strateški ulažu u programe koji će spriječiti širenje ekstremističkih ideologija koje dovode do nasilja. Mislim da tu naše vlade nisu obavile dobar posao. U parlamentu smo prije godinu dana imali dakle izvješće o toj vrsti e, prevencije i mislim da su tu ulaganja smanjena i to tako neće funkcionirati, dakle ukoliko se u to jasno ne uključe mladi, udruge mladih na lokalnoj razini, one su ključni dionici dakle u borbi protiv e, ideologije terorističkih skupina koje dakle šire svoj utjecaj i uzrokuju nasilje. Treba nam politika koja će osnažiti mlade i one trebaju pružati dakle, socijalne mogućnosti, dakle radna mjesta. Ne možemo ići naprijed misleći da ćemo uspjeti u području prevencije ukoliko istovremeno ne omogućimo ove mogućnosti mladima, dakle kada je riječ o radnim mjestima i tako dalje. Dakle, tu se moramo boriti protiv ovih glupih politika štednje koje su naštetile, naštetile i našoj sigurnosti. Dakle, potrebno je više socijalne integracije kada je riječ o mladih. Potom slavno da se nadovežem na ovo što je rekla Eli kada je riječ o izbjeglicama. Način na koji su naše vlade dakle, upravljale priljevom migracije, dakle, njih neće zaustaviti nikakve žice, zidovi, sve više će ih dolaziti. Mi želimo da Europa ovdje djeluje na rješavanju sukoba i na razvoju ovih zemalja i razvoju ljudskih prava. I moramo tu imati zajednički pristup. I pristup koji neće ići na ruku trgovcima ljudima. Antonio Gutierrez će biti, dakle, je novi generalni tajnik UN-a, on je rekao, pa oni znaju kako upravljati priljevom ljudi. Mi smo ti koji to ne znamo i to se dokazalo u praksi, zato što zapravo omogućujemo ovim e, kriminalcima, dakle, da se koriste ovim kontekstom. Jedini način da se dokine njihov poslovni model jest da se omoguće sigurni i pravni putevi, da bi ljudi ispune zahtjeve za azilom, da dakle uđu u Europsku uniju kao izbjeglice ili kao migranti. I sve dok vlade budu to odbijale, mi ćemo omogućavati procvat posla krijumčarima ljudi i mladi ljudi upravo moraju govoriti o ovim temama. Hvala, evo ističe nam vrijeme. Predlažem da poslušamo sljedeće dvije ideje, pa da onda na kraju odgovorite na ove komentare. Imamo još e, malo vremena na raspolaganju. Gledamo na sljedeće dvije ideje, ali pitam se bi li komisija nešto htjela reći o ovim programima za mlade, ne znam, jedan program već postoji ili ne znam koliko je on poznat. Dobro. Opet Linda koja će nam predstaviti svoju ideju. Um, thank you very Hvala lijepo. Evo ovo se nadovezuje na posljednju intervenciju, dakle kada je riječ o krijumčarima ljudi i provođenju zakona. Kad zadnje izvješće Europola govori da ovdje postoji velik e, broj čelija e, koje se bave ovim biznisom i zato je ključne važnosti da dakle dokinemo ovu ilegalnu migraciju. Tu se može mnogo toga učiniti kada je riječ o provođenju zakona, dakle čuvanju naših granica. Prije svega to je suradnja između europskih agencija i trećih zemalja, ona se mora ojačati. Imamo već različite platforme, dakle, između pojedinih europskih zemalja i agencija poput Eurojusta i Europola, Europola koje se bave ovim pitanjima. Međutim, s obzirom na kontekst problema mislim da se više toga može učiniti kada je riječ o suradnji između europskih agencija, trećih zemalja i zemalja članica kada je riječ o suzbijanju ovog vrste kriminaliteta. Eurojust je pokrenuo nedavno specijalizirani centar za ova pitanja i znam da bi druge zemlje članice i treće zemlje mogli imati koristi od stvaranja sličnih eh, centara. Potom tu je Unija za Mediteran, to je multilateralna platforma za suradnju, dakle koja obuhvaća mediteranske zemlje. Ona bi se dakle mogla baviti također tim pitanjem. Ja mislim da ključne važnosti u političkoj trenutnoj političkoj klimi, dakle, ne predstavljate migrante kao one koji krše zakone, već su to, dakle, ovi ljudi koji se bave trgovinom ljudima i tako dalje. Dakle, sve ovo je ukvireno određeni e, registar i ovo je jako opasno, dakle tako obilježavati ljude. Zato moramo biti jasni da nisu migranti ti koji se bave ovim aktivnostima, već su to kriminalne organizacije. Lijepo, izvolite. E, moj je prijedlog da stvorimo dakle, bazu podataka gdje migranti mogu uploadati svoj životopis dakle, i e, na to bi bilo dakle, dostupno zemljama članicama na konzultaciju, onda bi oni mogli putiti svoj zahtjev za naseljavanjem u tu zemlju, u zemlju koju nedostaje taj profil, potom ta zemlja može pregledati profile, dakle, i javiti toj osobi da li ona ima mogućnosti da se naseli u toj zemlji s obzirom na kvalifikacije, jezike koje govore i tako dalje. Dakle, na taj način bi se zadovoljile potrebe te zemlje i migranta. U ovom sustavu se treba uzeti u obzir ne samo želja migranata, već i ka njihov kapacitet integracije. Osim toga, proces eh, legalnog ulaza u EU bi bio transparentniji. Kao sindikalist Znam koliko je teško ući na današnje tržište rada, čak i za državljane Europske unije. Kada je riječ o migrantima, pred njima se nalaze još veći izazovi, zato što moraju nareći e, jezične barijere i ne znaju hoće li njihove vještine biti e, priznate. To dovodi do narušavanja njihovog samopouzdanja. Zemlje članice bi trebale migrantima pak e, dati odgovarajuću naobrazbu kako bi se oni mogli uključiti na tamošnje tržište rada. I tu dolazim do jednog novog e, važnog aspekta kada je riječ o integraciji na tržište rada, to je priznavanje kvalifikacija koje migranti već imaju. Često su oni visoko kvalificirani i mi ne koristimo dovoljno njihove vještine zato što njihove kvalifikacije nisu priznate u Europskoj uniji. I to traži dakle globalni sustav e, usklađivanja. To bi moglo obuhvatiti stvaranje sustava certifikacije koji će biti e, prihvaćen od strane zemalja članica. Međutim, za stvaranje ovog sustava je potrebno veće ulaganje u javne usluge. Hvala. Dakle, evo reakcije na zadnje ideje koje smo čuli. Kolegica Jimenez, izvolite. Muchísimas gracias, presidenta. Eh, yo creo, bueno, primero la importante... Hvala vam. Ja sam htjela reći da je današnji sastanak izuzetno važan. Evo, bavimo se temama kao što su migracije, to je problem koji obuhvaća sve pa i mlade. Zahvaljujem prisutnima i važno je da o tome raspravljamo zajedno, zato što je riječ o kredibilitetu Evropske unije. Glavne teme su ovdje, dakle, zasigurno prijeti sigurnosti, terorizam, ali i tokovi, dakle, migranata, odnosno izbjeglica riječ je o nečemu što utječe na budućnost Europe i u očima mladih. Kada ljudi vide da nismo u stanju djelovati kroz naše vanjsko djelovanje u kontekstu dakle, solidarnosti prema trećim zemljama, onoga što poduzimamo prema njima, ali i reći o solidarnosti među nama kada vide da te solidarnosti među europskim zemljama nema, dolazi do razočaranja. Dakle, kako možemo e, prenijeti sigurnost, e, dakle, osjećaj sigurnosti mladima kada ne rješavamo ove probleme. Žene ljudi govore o Europi kao da je Europa nešto izvan svih nas, ali svi mi smo Europa, naše e, zemlje su Europa. Ne možemo reći, aha, Europa mora sve e, riješiti kada te probleme treba rješavati u korijenu. Za krijumčare ljudima ljudi su roba, ljudi koji to su ljudi koji umiru na Mediteranu, a donose milijune prihoda krijumčarima. Mislim da je potrebno izvršiti veliki pritisak kako bismo se pozabavili ovim problemom, dakle, u njegovom korijenu. To je problem organiziranog kriminala. Dakle, trgovina ljudima, to je jedna vrsta modernog ropstva i to je nešto što se mora sasjeći u korijenu. U suprotnom, možemo raspravljati, tražiti, pričati, ali rezultate postići nećemo. Dakle, više unutarnje solidarnosti, dakle na unutarnjoj razini, ali i e, vanjske. A vidim da nema više zahtjeva za riječ, možda možemo poslušati posljednje dvije ideje. Evo, počet ćemo sa Lindom. Um, Mislim da je važno govoriti o odnosu Europske unije e, naspram susjedima. Vidjeli smo kako se Evropa povodi za vlastitim interesima kada je riječ o migracijama. Dakle, savi sporazumi koji se u tom kontekstu potpisuju su u odnosu na vlastite potrebe. To stvara lošu sliku. Kao što ste rekli, mladi gledaju e, prema Europi tražeći odgovore, odgovore za budućnost. Međutim, ukoliko prioritizirate stvari samo na osnovu vlastitog interesa, i ne preuzimate dugoročne obaveze, dakle poboljšanje sigurnosne situacije, poboljšanje opće socioekonomske situacije u susjedstvu, dakle dugoročno nećemo poboljšati odnose između europskih zemalja i Europske unije, a s druge strane sa zemljama na jugu sredozemlja, dakle to su naši partneri. I mislim da je to u centru problema ja mogu reći što bismo trebali učiniti da se to riješi. To je prije svega problem političke volje i htjela bih čuti nešto više o preuzimanju obaveza dakle strane parlamenta da lobira za ovu dosljednost koja nedostaje u samom središtu Evropske unije. Hvala lijepa. Andreja, izvolite. Odgovorila bih e, na prethodne komentare zastupnika. Doista, postoji problem sa jedinstvom u Europskoj uniji i moramo kombinirati naše napore s tim u vezi. Normalno da imamo različita mišljenja i naš je moto ujedinjenju različitosti. Dakle, kako doći do tog jedinstva? Po meni, jedno od rješenja je obratiti se mladim ljudima. Oni se lakše okupljaju, lakše prihvaćaju međusobne razlike. Nastavite ulagati u programe za mlade, zato što kada ih uključite, onda im dajete značenje. I ovo današnje iskustvo je za nas jako važno da vidimo da nas se sluša i bili bismo jako entuzijastični koliko bi se ove neke od naših ideja ostvarile želim samo reći da je dom bez jedinstva prazan dom i zato bi bilo dobro da ovaj naš zajednički dom bude snažan. Hvala lijepa. Mateus, izvolite. Hvala lijepa. Lijepo je čuti eh, da vam se sviđaju naše ideje. Mislim da bi Europska unija trebala biti još jača zajedno i dokazati da zadnje članice mogu zajednički surađivati, to je vezano jednako i za ovaj program, problem sa izbjeglicama. Nastroje smo predstavnici Europskog skupa mladih, dakle mi predstavljamo mlade u Europi i mislim da smo mi dokazali da želimo Europu koja je ujedinjena, koja je solidarna, želimo dokazati da mladi imaju nešto za reći i želimo da nas se sasluša. Hvala lijepo. Prije nego što zaključimo, želim vidjeti, želi li komisija nešto dodati? Izvolite, Marija de Paolis, ne znam točno gdje sjedite, a evo vas tamo ste. <laughs> Hvala, izvolite. Um, uh, uh, Hvala vam. Defko se već bavi osnovnim razlozima za migracije. Mogu ovdje spomenuti neke primjere. provodimo djelovanje za osnaživanje mladih kako bi oni bili uključeni u postupak donošenja odluka na političkoj razini. Dakle, potom smo uključeni u programe stručnog osposobljavanja te analiziramo mogućnosti poboljšanja tamošnjih e, tržišta rada kako bismo izbjegli ovu neusklađenost između obrazovnog e, sustava i tržišta rada. Također htjeli bismo da se ostvari ovo priznavanje kvalifikacija o zemljama partnerima kako bismo hrabrili mobilnost e, radnika. Mislim da je to da su to neki od osnovnih razloga, očito nisu jedini razlozi, tu je niz problema, dakle, koji počinju za mlade ljude još u djetinstvu. Današnje djeca će postati iduća generacija migranata. Također vidimo mnogo djece među migrantima koji dolaze u Europu, to su mladi, odnosno djeca bez pratnje, oni su jako osjetljiva, eh, odnosno ranjiva skupina i tu provodimo eh, čitav niz mjera i osiguravamo se o njihovu dosljednu primjenu. Međutim, tim također eh, kombiniramo dakle i se ono sve naše rezultate koje smo postignuli primjenom drugih politika na razini Europske unije. Dakle, tu su programi iz sektora obrazovanja te svih drugih usluga koje su povezane sa potrebama e, izbjeglica. To su evo samo neki e, primjeri u kojima sam u kojima, u vezi s kojima nam se možete evo izravno obratiti. Hvala lijepo, Želio bih zahvaliti našim današnjim gostima. Kao što vidite, evropske institucije imaju neka rješenja za e, izbjegličku krizu, ali se često blokiraju na razini zemalja članice. To je dosta teško pitanje za zemlje članice. Političari reagiraju na javno mnjenje. Međutim, jedno je govoriti ovdje, a drugo je onda vratiti se u vlastitu zemlju i tamo govoriti o konsenzusu, o tome što bi se trebalo dogoditi, zato što nacionalne vlade reagiraju na pritiske građana. Dakle, borimo se na svakoj razini kada je riječ o e, dosljednim europskim politikama. Evo, zahvala bih još jednom našim gostima na posjetu. I Dobro je da evo, se u raznim odborima bavimo različitim temama. Jako ste disciplinirani, fokusirani. Nadam se da će naši kolege biti takvi tijekom iduće rasprave i pozivam vas da ostanete na istoj. Također ćemo raspravljati o ovim temama. Prelazimo dakle na 13. točku dnevnog reda, to je